mm Konačni prijedlog dnevnog reda je usvojen na konferenciji predsjednika 9.3. u skladu s člankom 149. i podijeljen i zato je na taj način utvrđen dnevni red. E, nakon konsultacija sa e, klubovima, onda bih želio predložiti da glasujemo za neke izmjene dnevnog reda, a rasprava vezana uz Sudan i slučaj Hasan Abduream i Abdolomonena Abdomavale će biti zamijenjena raspravom o Zimbabveu, odnosno slučaju slučaju župnika Evana Mavarirea. imali kakvih prigovora? U redu, onda e, smo izmijenili dnevni red. Što se tiče ponedjeljka, e, klub ENF je zatražio da e, izjava visoke potpredsjednice po pitanju Wikileaksa e, o instrumentima koje koristi CIA za hakiranje, da će biti prva točka na dnevnom redu. Eh, kao posljedica toga današnja će sjednica produžiti do ponoći. I također će gospodin predsjednik sada predstaviti taj prijedlog eh, kluba ENF. Izvolite. Herr meine und Herren. Dame i gospodo, poštovani kolege. Wikileaks je eh, objavio već eh, neke dokumente, najavili su objavu eh, dodatnih dokumenata po pitanju djelatnosti i instrumenata koje koristi CIA i u smartfonima i u drugim, drugim uređajima koji kojim uspijevaju hakirati određene podatke. Riječ je o trojanskim konjima odnosno mogućnosti da se na daljinu kontroliraju putem velike tehnologije pojedini građani. I nema nikakvih mogućnosti utvrđivanja takvih postupaka, tragovi se dobro skrivaju i ne možemo dokazati da je CIA tako nešto e, e, napravila. Brisanje tih tragova te stavljanje krivotvorenih digitalnih otisaka kao što su na primjer ruski e, otisci je nešto što eh, je već i ranije bilo spominjeno i događalo se tijekom predsjedničkih izbora 2012. godine a oni operiraju preko Frankfurta koji je njihova baza u Europi. I također takve radnje su prisutne u Africi i u srednjoj, e, Bliskom istoku. Dakle, nama je potrebna javna rasprava o tome i to je rasprava koja se ne može voditi samo u Njemačkoj. To je rasprava koja e, treba biti od interesa za sve države članice Europske unije. I upravo danas ovdje moramo o tome raspravljati. Zahvaljujem. Želi li se netko javiti protiv ovog prijedloga? Nitko. Dakle, stavljam na glasovanje zahtjev e, e, kluba ENF da na današnji dnevni red uvedemo i točku predstavnika e, visokog predstavnika Ujedinjene unije po pitanju teme Wikileaksa i otkriće za Cijet. Tko je za to? Izvolite. Tko je protiv? Tko je suzdržan? U redu. Prijedlog je odbijen. Dakle, nismo izmijenili današnji dnevni red. Također je zatražio i gospodin Wimberg zatraži riječ. Izvolite. Tak, talman. Zahvaljujem. Evo, ja bih eh, htjela E, zapravo otkazati glasovanje o direktivi e, o korištenju vatrenog oružja. To je rezultat e, jednog krivog postupka i provođenja analiza. Kada govorimo o tom glasovanju o direktivi za vatreno oružje, trebamo odgoditi i također trebamo vratiti na odbor za procjenu učinka. Gospodin Ostorg, izvolite. Gospodin Ostorg, izvolite. Ja, Zahvaljujem. sretni ste i prije nego što sam počela govoriti. Hvala vam. U srijedu ujutro, u četvrtak ujutro imamo na dnevnom redu jednu točku po pitanju koje bi se htjela izraziti. Dakle, kada govorimo o e, tome da bismo trebali promijeniti naslov, riječ je o suradnji između nevladinih e, organizacija i onih e, E, koji se bave prijevozom i trgovinom, a međusobno surađuju. Dakle, to je bitno, a ovakav naslov ne znači nam ništa i ne govori o temi o kojoj ćemo zapravo razgovarati. Evo, e, kolegice Nostorg, e, odluka o naslovu se donosi na konferenciji predsjednika, a predsjednik vašeg kluba je sudjelovao na svim sastancima. Dakle, vi dobro znate koja je tema tog sastanka. Kolegice Wimberg, Imamo li možda vremena da zatražimo e, tu promjenu vašeg e, e, zaglasovanje, znači u srijedu najkasnije? Također kada govorimo o nordijskoj nordijskim predstavnicima, kada govorimo o uništavanjima, kontinuiranom uništavanju kuća i struktura koje pripadaju Palestincima se nadodaje kao treća točka u popodnevnom dijelu zasjedanja nakon izjave visoke predstavnice o e, prioritetima Europske unije sjednici Vijeća za ljudska prava UN-a u 2017. godini. Dakle, to je bio zahtjev kluba GUE a ta rasprava će se sada, e, e, rasprava će se zaključiti rezolucijom.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 Također je ugroženo oko 140 stanovnika od kojih su neki djeca i smatramo da Europska unija treba nešto učiniti. Parlamentarna delegacija u Palestini je posjetila upravo to selo. Razgovarali smo sa izraelskim vlastima oni su rekli da će se rušenje odvijati u veljači, međutim oni nastavljaju s tim rušenjem. Veliki broj sela je i dalje na redu za rušenje kuća, a paralelno s time se grade kuće za Izraelce upravo u tim istim područjima. Mi smatramo da je to nelegalno i da to mora prestati. Europska unija, po našem mišljenju, mora odaslati poruku da se protivi tom nelegalnom rušenju i nelegalnoj gradnji i da trebamo rješenje sa dvije države što je jedini način da zajamčimo mir u tom području. Žele li se tko javiti za riječ protiv ovog prijedloga ljevice? Izvolite. Euh, Gospodine predsjedniče, mi smo protiv tog prijedloga E, zato što zajednica Kanal Ahmed koja, se nalazi zapravo u zoni C, što je zapravo nezakonito, su upravo e, e, da su te konstrukcije, znači te građevine u zoni C pod izraelskom upravom i kontrolom. A palestinci su ti koji nisu zatražili ni jedan zahtjev za gradnju, ni jednu dozvolu za gradnju i Mm, Izraelci su između ostalog rekli da E, neće biti rušenja dok se ne prođu svi zakonski postupci za e, odobravanje takve gradnje. Mi ne želimo ovdje unijeti zbunjenost e, kao na temelju onoga što je ovdje rekao kolega. Dakle, ovdje je kolega govorio o rušenjima u veljači, a mi smo sada u ožiku. Izraelci su vrlo jasno rekli da će se prvo istražiti svi zakonski i pravni putevi u korist palestinaca, a tek onda prijeći na rušenja. Zahvaljujem. Dobro, sada stavljam na glasovanje, poimeničnim glasovanjem, zahtjev e, kluba GUE NGL da dodamo u utorak kao točku dnevnog reda nakon izjave visoke predstavnice i potpredsjednice komisije točke o e, prioritetima Europske unije na sjednici Vijeća ljudska prava UN-a još jednu izjavu o uništavanjima kuća i struktura koje pripadaju palestincima. Glasovanje je otvoreno. La votazione Glasovanje je zatvoreno. Prijedlog je odbijen. Dnevni red nije izmijenjen. Gospodin Ones, eh, zastupnik Ones je zatraži riječ, izvolite. Dank u Zahvaljujem predsjedatelju. Evo, eh, htio sam govoriti o Turskoj i onome što je Erdogan rekao, koji se sve više zapravo pokazuje da je protivnik Europske unije. I u Nizozemskoj smo čuli kako je Erdogan Nizozemce nazvao fašistima i nacistima. To mi ne možemo tolerirati kao Europski parlament. I smatramo da se ta točka ovaj tjedan mora uvrstiti u dnevni red. Znam da je to predviđeno za zasjedanje u travnju, ali to su vrlo aktualne političke teme i ne smijemo se skrivati e, iza postupovnih e, pravila. E, istina je da nisam na vrijeme predao zahtjev za izmjenom, ali ne smijemo raditi niti sljedeće, ne smijemo se skrivati iza tih propisa i pravila, već moramo razgovarati i raspravljati o e, temama od velike političke važnosti. I zato smatram da bismo ovaj tjedan trebali uvrstiti na dnevni red raspravu o Turskoj. Pravila se moraju poštivati. Gospodine Živskovski. Vím, že vaše je velice Hvala. Vrlo razumno vodite ovaj sastanak. Ja vas poštujem kao i način kako dajete riječ, ali vas podsjećam na članak 184. Ako zastupnik to želi, može tražiti jednominutni govor pa u ovom slučaju molim vas da se pozovete na članak 184 gdje stoji pravilo o jednominutnim govorima i tada on može iznijeti svoj komentar. Hvala. Zahvaljujem vam na savjetu. La a sada krećemo na prvu točku dnevnog reda. Ne, zapravo izvolite. Danke, Herr Präsident. Zahvaljujem, gospodine predsjedniče. I htio bih eh, podsjetiti da je alternativna rezolucija koju je predstavio zastupnik Dantan po pitanju inicijative za utvrđivanje minimalnih standarda za e, kuniće. E, dakle, idući tjedan u četvrtak će biti rok, rok, zadnji rok i u skladu sa e, poslovnikom Europskog parlamenta ćemo probiti te rokove i zato moram konstatirati da nakon što je e, rok e, zapravo bio probijen onda je došlo do redigiranja tog teksta. Članak 70 stavak 4 kaže da amandmani se mogu naknadno predati kada je riječ o kompromisnim amandmanima ili kada je došlo do nekakvih stručnih i tehničkih e, problema. I sada tražimo od predsjednika da dopusti e, podnošenje tih novih amandmana, ali predsjednik mora prije toga dobiti i e, znači suglasnost ovog parlamenta. I u tom kontekstu predsjedniče ja vas pitam je li moguće da da se taj alternativni prijedlog e, kluba Pučana smatra prihvatljivim i možemo li glasovati o tome kao što je u skladu sa poslovnikom Europskog parlamenta? Prijedlog e, kluba Pučana je bio duži od onoga što je dopuštenje. Kao što znate, znači taj alternativni prijedlog mora biti kraći od originalnog prijedloga ali naše službe, kao što se to uvijek događa, su izvijestile klub Pučana o tome, te je taj tekst skraćen. Dakle, riječ je bila samo uz tehnički problem, znači ne uz problem sadržaja, već samo uz problem dužine i upravo zato se taj alternativni prijedlog smatra prihvatljivim. Dakle, ponavljam, riječ je bila o problemu tehničke prirode i, prirode i tehničke službe su razriješile e, taj, e, taj problem. Sada skrećemo na sljedeću točku dnevnog reda, a to je izvješće Štefana Eka koji je izvjestitelj za e, izvješće o živu.